So, ladies and gentlemen, dear colleagues. Dame i gospodo, poštovane kolege, nastavljamo sa današnjim sastankom odbora AFET. Molim vas da zauzmete svoje mjesta. Došli smo do točke osme i počinjemo sa glasanjem. Prvo, Glasanje se tiče preporuke visokom predstavniku i vijeću o prijedlogu visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku uz potporu komisije vijeću za odluku vijeća o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći. Izvjestiteljica je gospođa Vautmans koja se nije javila za riječ. U tom slučaju prelazimo izravno na glasanje. Počinjemo uz amandman 65. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 66. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ispričavam se, odbija se. Yes, we da, u ovom slučaju bi se stvari dosta izmijenile. 67 za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 e, povučen amandman, zatim kompromis za protiv suzdržani usvaja se. 74 gospodin Schaffhauser za protiv suzdržani odbija se. 73 za protiv suzdržani odbija se. 75 za protiv suzdržani usvaja se. 76 za protiv suzdržani. Molim provjeru za 76. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. No. No, Mislim da E, možemo sa gospodinom Schaffhauserom izravno razgovarati o ovome. Sada prelazimo na 77, dakle za, protiv, odbija se 78 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 78, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se što znači da prelazimo na 81 za protiv suzdržani odbija se. 82 za protiv suzdržani usvaja se. 83 za protiv suzdržani odbija se. 84 za protiv suzdržani usvaja se. 85 za protiv suzdržani molim provjeru za 85 otvoreno glasanje. Imamo jednog kolegu iz SND-a previše. Odbija se. 30 na prema 29. 86 za, protiv, suzdržani, odbija se. 87 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 88 za, protiv, suzdržani, odbija se. 89 za, protiv, suzdržani, Molim provjeru za 89. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 90 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 90. Otvaram glasanje. Amandman 90. 9.0. Zatvaram glasanje. Odbija se. ali čak i u tom slučaju to ne bi bilo dovoljno. 91. Za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 2. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 94. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 99 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 99. Otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 100 za, protiv, suzdržani. Ja bih rekao da je ovo usvojeno. Dobro. 101 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 101. Otvorim glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Ili nam netko nedostaje. Dobro, u svakom slučaju i dalje se odbija. 102 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 102. Vjerojatno će biti 28 naspram 28. Zatvorim glasanje. Ne, odbija se, sasvim jasno. 103 za, protiv, suzdržani, odbija se. 104 za, protiv, suzdržani, odbija se. 105 je povučeno, 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, suzdržani usvaja se. 109 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 109 Mezeric. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 110 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 111 se ne razmatra, prelazimo na 112, ne, i 112 se ne razmatra, prelazimo na 113 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 114 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Molim provjeru. Za 114 otvaram glasanje. Sasvim jasno se usvaja. 115 za, protiv, suzdržani, odbija se. 116 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 118 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 119. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. Molim provjeru. Za 120 otvoram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. Vi morate podići jasnije ruku liberali. 121 e, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 122 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Mm, o 124 se neće glasati. 125 za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 za, protiv, suzdržani, odbija se. Molim provjeru za 126. Arno Danžan. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 127 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 127. Peterle. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 129. Otvaram glasanje. Zatvorim glasanje. Usvaja se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 132 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 133 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 133. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Usvaja se. 134 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Uvodne izjave broj 8 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. Mikrofon je isključen. 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 16. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje sasvim jasno se usvaja. 17 za protiv suzdržani usvaja se, 18 za protiv suzdržani. Čini mi se da se odbija, ali molim provjeru. Otvaram glasanje. Dakle, amandman broj 18, zastupnik Mudi. Zatvaram glasanje. Odbija se. 19 za protiv suzdržani usvaja se. 20 za protiv suzdržani odbija se. 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 41 za protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 Benefej za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 34 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 34. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 35 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 36. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 38, ali mislim da se odbija. 38, dakle, otvoram glasanje. Zatvoram glasanje, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 39, otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. 40, dakle Valero i drugi. Zatvaram glasanje. Usvaja se. A ne, ispričavam se. Odbija se jer Charles još uvijek nema glasački karton i on je glasao protiv. Odbija se. 30-30, dakle. Da, ali Charles Tanok. Je li tvoja e, glasačka kartica u Londonu ili u Strasburu? A, u Strasburu. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se, drugi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 47 iz dva dijela, prvi dio za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za prvi dio, otvaram glasovanje. Zatvaram glasanje. Sasvim jasno se usvaja. Drugi dio za, protiv, suzdržani, odbija se. to? 46 usvojen? Ne. Onda prelazimo 48 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 49 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru za 49. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani. Odbija se. Kompromis 6 za protiv suzdržani usvaja se. 52 za protiv suzdržani odbija se. 53 za protiv suzdržani. Molim provjeru za 53. otvoram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 54 za protiv suzdržani odbija se 55 za protiv suzdržani odbija se 56 za protiv suzdržani usvaja se 57 za protiv suzdržani odbija se usmeni amandman broj 1 za protiv suzdržani molim provjeru otvaram glasanje Zatvoram glasanje. Sasvim jasno se odbija. 58 za, protiv, suzdržani, odbija se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, odbija se. 61 za, protiv, suzdržani, odbija se. 62 za, protiv, suzdržani, odbija se. 63 za, protiv, suzdržani. Imamo jako puno madmana zastupnika Franculika. Dorno jako se vrijedno radio. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 64 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 64. Zatvaram glasanje. We come to the citations. Number one, in favor, against. Prelazimo na navode. Broj 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. Broj 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Broj 3 se ne razmatra. Broj 4 za, protiv, suzdržani. Molim provjeru. Otvaram glasanje. E, navod broj 4 za, zatvoram glasanje. Usvaja se broj 5 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 6 i 7. Navod broj 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada dolazimo do konačnog glasanja o ovom izmenjenom izvješću. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje i usvaja se 52 nasprav 7. Gospođo Luizin, izvolite u ime mog kluba smo e, napisali manjinsko izvješće i već smo ga uputili tajništvu. Hvala, hvala na ovoj informaciji. Imamo li još nekih komentara? Ne, u tom slučaju prelazimo na točku broj 9 preporuka vijeću komisiji i podpredsjednici komisije, visokoj predstavnici Unije o novom sveobuhvatnom sporazumu između Europske unije i Uzbekistana.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 Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 86 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 87. Otvaram glasovanje. Zatvaram. Odbijeno. Kompromis 13 za, protiv suzdržani usvojeno. 89 za, protiv suzdržani odbija se. 90 za, protiv suzdržani usvaja se. 94 95 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis 14 za, protiv suzdržani usvaja se. 99 za, protiv suzdržani odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, odbija se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 117 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amaman 134 za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo 134. Zatvoram glasanje. Odbija se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 142 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Na uvodne izjave je e, usvojeno broj četiri, za protiv, suzdržani, usvojeno. Navodi jedan, za protiv, suzdržani, usvojeno, Dva, za protiv, suzdržani, provjerit ćemo, dakle broj dva. Otvoram glasanje. Zatvaram. Usvojeno. Broj 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. A evo nas do elektronskog e, glasanja, dakle ovako izmijenjenog, e, izmijenjene preporuke, otvaram glasanja. And it's Zatvaram. Usvojeno 60 naspram 2. Čestitke izvjestitelju dolazimo do desete točke dnevnog reda, dakle preporuka Vijeću komisiji visokoj predstavnici o sporazumu o institucionalnom okviru između EU i Švicarske. Izvjestitelj kolega Lika. želite li se javiti za riječ? Ne. Idemo na glasanje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko para 1, za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 2, za, protiv, suzdržani, odbijeno. Imko para 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 39 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko para 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko para 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko para 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Provjera, dobro. Kompromis 4. Otvaram glasanje. And it's closed. Zatvaram. Usvojeno. Imko para 6 za, protiv održanje usvojeno. Kompromis 5 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 8 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 7 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Inko para 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 5, o tome se ne glasa. Inta 6, 11, Imko para 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko para 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inta 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Abamo 65 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 70 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 71 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 72 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 73 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Mislio sam maman. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko A za, protiv, suzdržani, usvojeno. Broj 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 13 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 17 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amamo 20 za, protiv, suzdržani, usvojim 21 za, protiv, suzdržani, usvojim 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno 23 za, protiv, suzdržani, usvojeno 25 povučen, 25 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo amamo 25, otvoren glasanja. closed. Usvojeno 26 za, protiv, suzdržani, usvojeno 27 za, protiv, suzdržani, usvojeno 28 za, protiv, suzdržani, usvojeno 29 za, protiv, suzdržani, usvojeno 30 za, protiv, suzdržani, usvojeno 31 za, protiv, suzdržani, usvojeno 22 za, protiv, suzdržani, usvojeno 33 za, protiv, suzdržani, usvojeno 34 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Navodi 1. No? No, GUI. So, citations number one in favor. Navod broj 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inko 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inko 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Inko 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 4 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imko 7 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Ne razmatra se, ispričavam se. Imko 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno došli smo do elektronskog glasanja. Dakle, otvaram glasanje. Zatvaram. Usvojeno 48 naspram 8. next final Došli smo do našeg konačnog e, glasanja. Dakle, izvješće o izvješću komisije o Turskoj za 2018. Izvjestiteljica Piri, želite li nešto reći ne. Idemo izravno na glasanje. Kompromis 1 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Imamo dobre vijesti. Kolega ima glasačku karticu. Kompromis 2 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 56 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani. Mislim da je odbijeno, ali provjerimo. It's closed. Zatvaram glasanje. Odbijeno. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo i drugi dio. Close. Usvojeno. četiri za, protiv, suzdržani, usvojeno se 3 u dva dijela. Prvi dio za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasanje. Zatvaram usvojeno. Kompromis 5 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 103 Belder za, protiv, suzdržani, odbijeno. 106 za, protiv, suzdržani, odbija se. 108 za, protiv, Provjerit ćemo 108. Zatvoram glasanje. Jasno odbijeno. Kompromis 7 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 8 za, protiv suzdržani usvojeno. Kompromis 9 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 12 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Amandman 157 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 159 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 163 za, protiv, suzdržani, usvojeno. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo kompromis 13. Usvojeno. Amandman 180 za, protiv suzdržan odbijeno. 181 i 182 za, protiv suzdržani odbijeno. 183 za, protiv suzdržani odbijeno. 184 za, protiv suzdržani odbijeno. 185 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 185. Close. Zatvaram. Odbijeno. 186 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 187 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 188 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvojeno. 220 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 220. Želim neku provjeru. Provjerit ćemo 220. Sedmero kolega treba glasati. Glasamo o amandmanu 220. Zatvaram glasanje. 62 nasprem 1. 221 za, protiv, suzdržani, odbijeno. Kompromis 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Tristo devetnaest liberalni kolege. 319 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 21 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13 za, protiv, suzdržani, Mislim da je odbijeno, ali ćemo provjeriti. Otvoram glasanje. Zatvaram. Odbijeno. 14 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 29 za, protiv, suzdržani, usvaja se. I glasovanje o nacrtu izvješća, otvaram glasovanje. Zatvaram. Usvojeno 47 glasova za. So there's no any other business and... Tako nema ništa po točkom razno. Idući sastanak je 4. ožujka. E, molio bih članove predsjedništva da e, ostanu na svojim mjestima jer ćemo uskoro nastaviti sa radom.